koji je ovdje u vječnici o europskim fondovima za dugoročna ulaganja. Odmah ću dati riječ gospodinu Lamasuru na četiri minute. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Stvaranje europskih e, fondova za dugoročna ulaganja prva je konkretna faza u novom usmjerenju financijskih tokova prema realnom gospodarstvu, poglavito prema dugoročnim ulaganjima. Unazad nekoliko tjedana ustanovili smo da se ponovno pale svi pokretači gospodarskog rasta u Europi. Došlo je do pada cijene nafte, do značajnog pada eura i do akomodacijske politike koju je nedavno pokrenula Europska središnja banka u korist Junkerovog investicijskog plana. Trebamo konsolidirati ključne elemente gospodarskog rasta, prije svega uzeti u obzir likvidnost koja se spontano usmjerava prema u Europi i na taj način e, konsolidira financijsku stabilnost i uklanja prepreke ulaganjima koje postoje između država članica i naših partnera. To su glavni ulozi bankarske unije te unije kapitala. Ovi fondovi su prva mogućnost očekivanih ulaganja. Mi smo u komisiji ustanovili nešto zabrinjavajuće. U svijetu postoji velika količina raspoloživog novca, ali vrlo malo ide u dugoročna ulaganja i vrlo mali dio novca usmjerava se za financiranje realnog gospodarstva u Europi. Vlade su paralizirane zbog značajnog duga i potrebe za ulaganjima trgovačka društva imaju konzervativnu politiku kada je riječ o ulaganjima ili ulažu izvan Europe, a banke koje su također u osjetljivoj poziciji ovise o subvencijama od države. Mirovinski fondovi koji žele ulagati u dugoročna ulaganja nemaju uvijek na raspolaganju raspoloživa sredstva koja bi omogućila da samostalno mobiliziraju sredstva. Ne postoji nikakav europski instrument poput ulagačkih e, investicijskih fondova koji bi omogućio takve aktivnosti. Treba odgovoriti na potrebe na tržištu i stvoriti novi financijski instrument što bi omogućilo poticanje ulaganja u imovinu kao što su neuvrštena društva, zatim neka mala i srednja poduzeća koja su uvrštena te europski e, fondovi za rizični kapital koje smo e, i još neki fondovi. Te e, kategorije fondova zahtijevaju da ulagači prihvate određeno vrijeme zaključati ulaganja, a za uzvrat mogu dobiti nekakvu premiju, za razliku od drugih fondova koji omogućuju da e, se odmah mogu uzeti, podići sredstva, ali za manji prinos. Dakle, Fondovi će moći uložiti 70% u određenu imovinu, zatim tu će se primjenjivati propisi o e, alternativnim e, e, o alternativnim fondovima gdje se postoje stroga pravila vezano za uspravljanje tim fondovima a sredstva će se moći podići od strane ulagača samo uz određene uvjete Isto što se tiče hedge fondova i e, isto vrijedi i za, za tu vrstu fondova. Uglavnom će cilj biti profesionalni ulagači kao što su mirovinsko fondovi, zatim e, e, i neke druge vrste fondova koje će biti na raspolaganju i manjim ulagačima. Uvaženi kolege, Evo, na taj način želimo konsolidirati ove financijske instrumente u Europi, a stupanje na snagu ovoga plana bit će sukladno, e, bit će u isto vrijeme kao i e, Junckerov investicijski plan za pokretanje gospodarstva u čitavoj Europi. Hvala lijepa. Sada riječima povjerenica Vestager. Dame i gospodo, uvaženi kolege zastupnici. Komisija pozdravlja konstruktivni pristup ovoj značajnoj temi. Mislim da je gospodin Lamasur govorio vrlo uvjerljivo kao izvjestitelj i želim to pozdraviti, no isto tako e, vrijedi i za izvjestitelje iz prethodnog saziva. Mi smo zahvalni na, zbog činjenice što je parlament spreman na kompromise kako bi fondovi za dugoročna ulaganja bili osnovani na način koji je atraktivan za e, potencijalne ulagače. Europski fondovi za dugoročna ulaganja ulagače u čitav niz različitih vrsta imovine kao što su infrastruktura, realna imovina, drugi dugoročni projekti, neuvrštena društva, uvrštena mala i srednja poduzeća, kapitalizirana do pola e, milijuna eura kao i intelektualno vlasništvo. Ovo je jedinstvena prilika za upravitelje imovinom da daju pristup ulagačima čitavom nizu različite, e, različitih oblika imovine e, što će biti dostupno u reguliranom pravnom okviru. To je ključna komponenta za naš rad na uniji, e, financijskoj uniji i e, usmjeravanju novca u realno gospodarstvo. Ova uredba je prvi konkretan iskorak e, u smjeru našega rada za osnivanje tržišta kapitala. Trenutno privatni ulagači koji su zainteresirani da dugoročno daju novac suočavaju se sa fragmentiranim nacionalnim tržištima što im otežava ulaganje u jednu državu članicu ili na prekograničnoj osnovi. To istovremeno ograničava količinu privatnih ulaganja koja mogu ići u otvaranje novih radnih mjesta i poticanje gospodarskog rasta. Europski fondovi za dugoročna ulaganja trebali bi riješiti taj problem kroz uspostavu jedinstvenih pravila koja će omogućiti svim ulagačima da ulažu u male i srednje poduzeća, dugoročne projekte i društva. To bi trebao biti prvi korak prema stvarnoj uniji kapitala uspostavlja pouzdan okvir za ulagače koji žele dugoročno ulagati svoj kapital. Vjerovatno vam je još bolje poznato nego meni koliko je to trenutno potrebno. Kao što je gospodin Lamasur rekao, situacija je nešto bolja. Euro je, eh, tečaj eura je niži, cijene nafte su niže, no istovremeno nam trebaju veća ulaganja. Procjenjuje se da ima oko 1500 milijardi do 2000 milijardi do 2020. koliko je potrebno za financiranje potrebnih infrastrukturnih projekata. Europski fondovi za dugoročna ulaganja tu imaju svoju ulogu kao i u drugim područjima gospodarstva gdje je potreban e, dugoročni kapital. Naša opredjeljenost za financiranje koje se temelji na tržištu ne isključuje ulogu koju će igrati banke u dugoročnim ulaganjima. Banke će i dalje imati značajnu ulogu u financiranju dugoročnih e, e, poslovnih pothvata i projekata u državama članicama. Prema tome, ovi fondovi su samo komplementarni aktivnosti banaka. Parlament i vijeće su oduvijek suglasni kada je riječ o važnosti malih i srednjih poduzeća u europskom gospodarstvu i bitno je da ih se uključi kao bitan adut u gospodarstvu. Htjela bih odati počast dalekovidnosti parlamenta zbog uključivanja e, realne imovine. Istraživanje i inovacije imaju ključnu ulogu u našem gospodarstvu. Potrebno ih je financirati jednako kao i fizičku infrastrukturu. Dakle, svi oblici ulaganja, e, manja ulaganja kao i velike institucije poput osiguravajućih društava i mirovinskih fondova moći će imati pristup fondovima za dugoročna ulaganja. To je od početka ključni element prijedloga koji je iznijela komisija. Vaša potpora za malim, za pristup malim ulagačima ključna je kako bi e, smo došli do zadovoljavajućeg rezultata. Također mi je drago što ste prihvatili i zaštitni e, zaštitne mehanizme što omogućuje samo ulagačima koji imaju manje od milijun eura imovine da ulažu, odnosno da ne stave više od 10% svojih štednih pologa u taj fond, u fondove. Zahvaljujem vam e, na suradnji i hvala još jedanput na pozornosti. Hvala. Sada želim zamoliti kolege da se drže vremena. Želim vas podsjetiti da ćemo imati glasovanje u 11.30. Također smo do... Također nam dolazi i jordanski kralj. Sada riječ ima kolegica Hübner. Hvala. Privatna ulaganja su u padu u Europi, povezivanje financiranje i potrebe za gospodarskim rastom od ključne važnosti. Upravo zato mi ovdje ulažemo mnogo truda kako bi Junckerov plan zaživio u stvarnosti i upravo zato su Alagan i kolege govorili o tome koliko je hitno da se osnuju ovi fondovi. Bitno je i da se razvije unija kapitala na način da se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 rast kroz dugoročna ulaganja. Kako bi se dobio novac za rast, potrebno je imati odgovarajući okvir. Već godinama radimo na financijskoj stabilnosti, sada se trebamo pobrinuti da bude moguć i gospodarski rast i financijska stabilnost. No, mala je vjerojatnost da će se to dogoditi preko noći, zato je potrebno uspostaviti odgovarajući ulagačku klimu, a zato je potrebno ukloniti postojeće regulatorne prepreke E, i one vezane uz solventnost 2 i to su prepreke koje treba hitno ukloniti. Čini mi se da je poruka jasna. Dugoročno financiranje zahtjeva dobro ugođene aktivnosti svih aktera, e, dakle na svim stranama od ponude do e, potražnje. Hvala. Gospodin Kofod ima riječ na dvije minute. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, kao izvjestitelj iz Sijene kluba zastupnika socijalista i demokrata, moj glavni cilj da imamo fond koji će biti od koristi realnom gospodarstvu. Mislim da smo to i postigli. Duga gospodarska kriza i nedostatak investicija u Europi ukazuju na to da su prijeko potrebno ulaganja kako bi se otvorila nova radna mjesta i postigao gospodarski oporavak. Zato je predsjednik Juncker predstavio svoj investicijski plan, a europski fondovi za dugoročna ulaganja su sastavni dio tog e, plana za gospodarski oporavak u Europi. Ovi fondovi mogu funkcionirati kao investicijski instrumenti te mogu doprinijeti financiranju realnog gospodarstva u Europi. To je korisno primjerice kod mirovinskih fondova ili osiguravateljskih društava kojima je potreban mehanizam kako bi se olakšalo dugoročno ulaganja, a to će biti moguće kroz ove fondove. Ovi će fondovi doprinijeti financiranju pametnog, uključivog E, rasta u Europskoj uniji. To je od ključne važnosti zato što nam treba ne samo Europa koja je ekonomski stabilna da bismo ponovno privukli ulaganja i ostvarili gospodarski rast. Nadam se da će ove fondove koristiti mnogi kako bi olakšali ulaganja. No prije svega se nadam da će fondovi za dugoročna ulaganja biti korisni za zelena i održiva ulaganja što će doprinijeti ne samo gospodarskom rastu nego će i pozitivno utjecati na društvo društvo, na zaštitu okoliša i općenito e, na društvo u Europskoj uniji. Europska unija mora predvoditi kada je riječ o ulaganjima u zelenom gospodarstvu kako bismo mogli postići napredak. Treba nam zeleni rast kako ne bismo samo prebacili troškove za zaštitu okoliša sljedećoj generaciji. Trebaju nam ulaganja koja će koristiti budućim naraštajima u Europi. Zato hrabrujem i profesionalne i male ulagače da se koriste ovim novim e, instrumentom. Hvala. Hvala. Kolega Ožok na jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, Dame i gospodo, mislim da je Europska komisija dobro pogodila da treba privući kapital koji će biti na raspolaganju ulagačima neovisno o tome gdje se nalaze. Ovi će fondovi u idealnoj situaciji potaknuti gospodarski rast i pomoći će kada je riječ o istraživanju i razvoju. Zahvaljujući fondovima za dugoročna ulaganja, mirovinski fondovi kao i profesionalni investitori imat će mogućnost uložiti svoj kapital kako unutar Europske unije, tako i izvan nje. Ovaj dokument daje ulagačima određenu fleksibilnost, što je posebno važno imajući u vidu nisku razinu investicija u Europi. Hvala gospodine Debaker na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega zahvaljujem gospodinu Lamasuru i ostalim kolegama kao i komisiji i vijeću što smo uspješno završili rad na ovom zakonodavnom prijedlogu. Mislim da smo došli do kompromisa koja će biti dobro i za tržišta Unija kapitala koja će biti riječi u sljedećih nekoliko tjedana svodi se na stvaranje raznolikosti za investitore i tvrtke kojima trebaju investicije i mislim da smo im ovdje sada dali jedan dio te slagalice budući da će to omogućiti dugoročna ulaganja ne samo u infrastrukturne projekte nego isto tako i u neuvrštena društva te u mala i srednja poduzeća. Mislim da je bitno da na ovaj način možemo dati ulagačima e, tu raznolikost koja im treba. Za tvrtke je to nova mogućnost za e, prikupljanje kapitala. Mislim da je bitno da imaju dobru bazu. Međutim, e, tu nismo završili s radom. E, mirovinska društva, banke i neki mali ulagači morat će e, dati potrebna sredstva. Trebamo nastaviti reformirati naše gospodarstvo kako bi bila konkurentnija i kako bi bili na raspolaganju proizvodi za ulaganje. I bitno je da nastavimo raditi kako bismo osigurali solidnije osnove za uniju kapitala. E, također trebaju biti jednaka pravila kada je riječ o insolventnosti i poreznim pravilima i komisija će u sljedećih nekoliko mjeseci iznijeti s prijedlogom i u tom smislu. Ovi europski fondovi za dugoročna ulaganja će privući e, pažnju e, na duži rok, da će veću raznolikost našem gospodarstvu, to je ono što nam treba, veća razina ulaganja, više gospodarskog rasta i više radnih mjesta i blagostanja u Europi. Hvala sada riječima kolega Urban Krespo na minutu i 30. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, investicijski plan koji je predložila komisija ima za cilj multiplicirati ulaganja. Međutim, to je skandalozno. Milijuni javnih sredstava ići će u privatna ulaganja. Imamo fond za dugoročna ulaganja. Imamo taj prijedlog za e, fondove za dugoročna ulaganja koje mogu koristiti institucije ili ili privatni ulagači. Međutim, ne postoje dostatna, dostatni zaštitni mehanizmi za zaštitu ulaganja. I tu se otvaraju vrata za upravljanje rizičnim kapitalom. Ne možemo dovesti u opasnost ili, ili izložiti riziku štedne pologe građana. Mi želimo da mali ulagači budu u mogućnosti ulagati u neke proizvode. Međutim, tu postoji i određeni rizik. To može dovesti do velikih gubitaka za milijune ljudi. Dame i gospodo, s jedne strane, cilj ovog e, lažnog e, New Deala u Europi kroz Junckerov plan nije dovoljan da bi se ponovno aktiviralo gospodarstvo u Europi to se temelji na neoliberalnim politikama. Istovremeno neki instrumenti poput ovog fonda neće dati rezultate u sljedećih nekoliko godina. Ne možemo imati potrošačke politike koje će dovesti do e, nove e, spekulativne politike na tržištu i ugroziti štedne pologe naših građana. Hvala gospodin Lambert. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, povjerenice, uvaženi kolege. Europa je bogat kontinent, ne samo povješću, nego i financijski. Istovremeno Europa ne uspjeva ulagati, ne uspjeva se projecirati u budućnost. A svi znamo da našem kontinentu trebaju ulaganja. Treba imati materijalna i ljudska sredstva i treba ulagati u energetsku tranziciju. O tome je mnogo bilo riječi ovih dana o energetskoj uniji, to je preduvjet za za preživljavanje. Također treba ulagati u inovacije, i istraživanje te konkurentnost i naše prirodne resurse kao i obnovu e, socijalne kohezije. Istovremeno ta ulaganja se ne ostvaruju. Zašto? Zato što već 20 godina svjedočimo dogmi koja vlada posvuda, a to se svodi na diktaturu maksimizacije dobiti na kratki rok. 20 godina financijske deregulacije deregulacije. Jedina logika koja tu vlada je maksimizacija dobiti za ulagača. A ulagači su banke, investicijski fondovi, osiguravateljska društva, pojedinci oni koji ulažu u trgovačka društva e, na kratki rok. Kako možemo govoriti o ulagačima kad i najkonzervativniji ulagači ne žele držati dionice duže od pet godina? I to je pitanje na koje trebamo pronaći odgovor. U ovom tekstu gospodin Lamassur ide u pravom smjeru. Međutim, Radi se o tome da se nastoji privući ulagače u investicijske fondove, a cilj bi bio da se radi na duži rok. Međutim, čudi me da je vijeće odbilo investicijsku kvotu, kao što je rekla kolegica Vestager. Mi smo rekli da 70% kako bi se dobila oznaka fondova za dugoročno ulaganje treba ulagati 60% u Europi. Vijeće je reklo da je to za njih neprihvatljivo. Što vijeće želi postići? Želi li staviti naglasak na ulaga, ulagače, dati prednost ulagačima ili ulaganjima u Europi. Čini mi se da je vijeće na ovaj način pokazalo gdje se svrstalo. Želimo li uistinu pokrenuti dugoročna ulaganja u Europi, potrebne su druge mjere, a to je da se odvoje e, investicijske banke od komercijalnih banaka. Ako se banke koje štedne banke e, ograničavaju, onda će se štednja usmjeriti prema realnom gospodarstvu. Dakle, moramo isto tako nešto reći o financijskim instrumentima, čiji je jedini cilj da se iskoriste društva kako bi se ostvarila e, najveća moguća kratkoročna dobit. Dakle, treba nam stvarni investicijski plan za Europu. Ovdje želim spomenuti 13 milijardi koliko Junckerov plan želi mobilizirati kroz javna sredstva. Tih 13 milijardi je jedna stotina e, poreznih utaja i izbjegavanja plaćanja poreza u Europi. Dakle, jedan bilijun eura bi se moglo prikupiti ako bismo se ozbiljno uhvatili u koštac sa poreznim utajama. Gospodin Eterić. Uh, Hvala lijepa što ste prihvatili pitanje. E, vaš govor se e, vrti oko javnih ulaganja. Da li se slažete, znam da ste e, kritizirali privatne profite, ali bez privatnih profita i privatnog stvaranja e, vrijednosti e, ne bi postojalo naše gospodarstvo sigurno se slažete da moramo poticati i privatno, privatne profite i stvaranje vrijednosti kao javna ulaganja postaje nam običaj da vodimo dijalog u ovoj dvorani. Da, ja ne vjerujem da bi 100% gospodarstva trebalo biti e, poticano javnim ulaganjima, ali e, moja, ono što sam ja tražio je razdvajanje investicijskih od komercijalnih banaka Jesu nam potrebna privatna ulaganja. Ono što, čemu ja svjedočim kroz 22 godine moje karijere je da je da privatni ulagači razmišljaju sve kratkoročnije. E, ja to ne zovem ulaganjima ako investitor razmišlja u vremenskim periodima od nekoliko mjeseci ili tjedana ili čak sekundi. Hvala lijepa. Gospodin Wolf ima minutu i pol. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, jedan engleski pjesnik Joseph Edison e, koji je rekao da strah od smrti često e, smrtonosniji i ima za posljedicu da ljudi poduzimaju mjere koje ih zapravo ubiju e, oni koji se boje propasti eura možda će E, uvesti mjere koje će ih na kraju uvjeriti da je Europska unija bila loša ideja koja će propasti. Dakle, taj strah je Europu uputio putem gdje se stvaraju stvari koje će je na kraju uništiti. E, jedna od tih stvari su i ovakva investicijska strategija. E, uvjerenje da gospodarstvo mogu upravljati bankari i središnja banka su krive ideje E, to dovodi do e, stvari kao što su kvantitativno popuštanje. E, mi ne kažemo da bi vlade trebale se baviti direktno proizvodnjom i dizajniranjem proizvoda, ali ovdje u ovoj dvorani čini se da postoje ideje da zastupnici i povjerenici mogu stvarati mirovinske fondove i strategije za ulaganja. Tu o tome se radi u ovom prijedlogu. Međutim, e, dopustite mi da vam kažem, u tome nećete uspjeti, ovo će završiti neuspjehom. Hvala lijepa. Gospodin Brujana, jednu minutu, izvolite. Uvaženi kolege, Europski fondovi za dugoročna ulaganja su stravorazumsko rješenje. Cilj je da se podrže male i srednja poduzeća u njihovim projektima. Istovremeno nije se pokazalo europsko partnerstvo, to će ovisiti o zajedničkim pravilima u određenim područjima. Fondovi za dugoročna ulaganja trebali bi biti prva faza prema e, zajedničkom tržištu što bi trebalo omogućiti dugoročna ulaganja u europskom gospodarstvu. Pitanje je na kojoj osnovi možemo konvergirati pravila u EU. uniji, naša pravila u području porezne politike primjerice vrlo su različita. E, ako se ovaj fond stavi pod nadzor Europskog e, tijela za nadzor i Europske komisije, onemogućuje se državama članicama da one nešto kažu o tim fondovima koji su tako strateške važnosti za njih. Hvala lijepa. E, gospođo povjerenice, dame i gospodo, dopustite najprije kažem da vjerujem da je jedna od naših zadaća da poboljšamo europski financijski sektor, da ga učinimo robusnijim i europskim. Ne samo zato što vjerujemo u Europu, nego i zato što moramo osigurati da novac e, bude uložen, a što je potrebno za našu budućnost. Ja vjerujem da je ovo dobra inicijativa i da će skupa sa drugim inicijativama kao što je e, Junckerov plan e, da će to pomoći naš, dugoročno gledano našem gospodarskom rastu ali dopustite da kažem da e, financijsko uređenje nije jedina prepreka kao prvo jedan od bitnih odgovora na to bi bio da se u zemljama članicama provode strukturne reforme kako zemlje nisu postigle održivi rast onda e, to podriva i e, ulaganja. Kao drugo, nestabilnost regulative, nedovoljna stabilnost našeg pravnog sustava je još jedna prepreka koja onemogućuje dugoročna ulaganja i na kraju nedovršeni posao e, stvaranja jedinstvenog tržišta a je jedinstveno tržište je od fundamentalne važnosti e, dakle dopustite da kažem da e, na ovaj način mi popravljamo naš financijski sustav ali još uvijek smo daleko od cilja nadam se da ćemo se pozabaviti i drugim pitanjima na jednako učinkovit način kao što je ovo izvješće koje je izradio gospodin Lamasur. Hvala lijepa. Sada gospođa Pervonš Beres na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući povjerenice. Ovdje je riječ o izvješću koje smo trebali dobiti mnogo ranije, 2007. godine kada je izbila kriza u Europskoj uniji, svi su bili svjesni toga da je ta kriza nastala zbog spekulacije i zbog e, izostanka dugoročnih ulaganja u realnom gospodarstvu. Bilo je potrebno dosta vremena da se stabiliziraju financijska tržišta i spase banke, no malo je učinjeno kako bi se postigla dugoročna ulaganja u europskom gospodarstvu i kako bi se Evropska unija mogla nositi sa izazovima poput e, demografije, demografskih promjena i klimatskih promjena. Evo ovo je dobra vijest i možda će sutra fondovi za dugoročna ulaganja postati nova marka E, kao što su bili subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednostne papire, da je Europska unija izmislila novi instrument za financiranje gospodarstva. Ovi fondovi bi trebali omogućiti ulaganja izvan spekulacija poreznih oaza uz puno poštivanje konvencija OECD-a i ako to omogući da se da prednost stvaranju novih radnih mjesta ovdje u Europi zahvaljujući tim strateškim ulaganjima i ako to omogući pojedincima da daju svoj doprinos fondovima. Trebamo izvući neke pouke iz ovoga. E, trijalog je zaključen na dan kada je pokrenut Junckerov investicijski plan. To je bio znak da treba davati prednost tim dugoročnim ulaganjima i htjela bih da to bude za nas misao vodilja kada budemo razmatrali prijedlog povjerenika Hila o e, uniji e, kapitala to ne može biti samo E, načelo sekuritizacije nego i financiranje realnog gospodarstva. Cijeni gospodine predsjedatelju, dragi kolege, dugoročni kapital nedostaje u Europi. Eh, predsjednik Juncker govori o rupi u ulaganjima i to, to trebaju eh, zaštopati ovi fondovi za dugoročno ulaganje. Ako pogledamo unatrag, dok se euro dobro držao, ulagalo se. Međutim, sada vidimo da je to bio eh, jedan brzi požar koji se brzo ugasio. E, sada imamo situaciju gdje su e, nesigurnosti jako velike i za ulagače i pod ovim uvjetima ulagači više nisu zainteresirani za dugoročna ulaganja ovi fondovi za dugoročna ulaganja neće e, zaštopati tu rupu. Pravi razlog za nedostatak e, ulaganja je činjenica da euro ne funkcionira i ovo će samo pogoršati situaciju. Ne trebaju na novi fondovi, samo trebamo biti svjesni realnosti, odnosno činjenice da euro e, uništava Europu. Kada to shvatimo moći ćemo naći rješenja za budućnost. Hvala lijepa gospodin Nikolaj na jednu i pol minutu. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, da smo ovo izvješće imali prije šest godina, onda smo mogli, bili bismo mogli raspravljati o dugoročnim ulaganjima i o, o pouzdanosti takvih fondova. Međutim, ovo izvješće je i danas dobro došlo. Ja se samo nadam da će biti brzo e, implementirano komisija još ima nešto posla u tom pogledu i nadzorna tijela moraju naravno odraditi svoj dio posla mora se voditi računa dakle o tome da se ovaj projekt e, provede na pravi način e, ovi fondovi za dugoročna ulaganja ne mogu pokriti sve potrebni su i drugi resursi kako bi realno gospodarstvo bilo financirano e, prije svega kad je riječ o malim i srednjim poduzećima gdje je potrebna velika podrška, a gdje postoji veliki potencijal za stvaranje novih radnih mjesta. Dakle, sad se ovim novim fondom otvaraju mogućnosti da se ulagaču njegova sredstva i prije isplate E, to je vrlo neophodan pristup e, i mora se voditi računa o tome da se e, ne zaboravi glavni cilj i svrha da se da ulagači ne razmišljaju prebrzo o isplati svojih sredstava nego da ih se ostavi u ovim fondovima što dulje. Hvala lijepa. Gospođa Matijas ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ovdje govorimo o pitanju dugoročnih ulaganja u Europi. Važni aspekti tog pitanja još su ostali nedotaknuti ovom raspravom. Radi se o nekim dogmama kojih se i dalje držimo E, tržište kapitala mora igrati važnu ulogu, ali ja se pitam da li su nam još potrebni ovakvi kasino fondovi koji su zapravo doveli do problema koje danas imamo. Da li ovaj model još želimo e, dalje razvijati ili se moramo krenuti od tog modela? E, potrebno su nam novi instrumenti za ulaganja ako ne bude novih instrumenata za ulaganja mala i srednja poduzeća neće dobiti potrebna e, financijska sredstva a nema drugih izvora osim tržišta kapitala ali je li to doista tako kako stoji stvar sa tradicionalnim vezama između bankarskog sustava i realnog gospodarstva sada povećavamo broj instrumenta instrumenata što će samo pogoršati situaciju. Dakle, kako možemo e, dalje prihvaćati daljne pogoršavanje situacija? Tu će se tratiti milijarde e, sredstava i e, neće, ovo neće biti rješenje za naša, našu situaciju. Potrebna, potrebna su nam druga rješenja za realno gospodarstvo. Hvala lijepa. Sljedeći govornik na jednu minutu. Ovo je trebala biti prilika da damo snažan znak realnom gospodarstvu, ali zapravo se pokazalo kao još jednim neuspjehom. Europski fondovi za dugoročna ulaganja će pogodovati špekulantima i velikim multinacionalnim kompanijama, zanemaraju opet mala i srednja poduzeća i štediše, odnosno doista stvarne aktere u gospodarstvu koji ne mogu se kapitalizirati na velikom tržištu. Zapravo Europa ih napušta. Sve, svi prijedlozi koje je Europa pokrenula u posljednjih nekoliko godina ne pokreću tradicionalnu štednju niti ne omogućuju kreditiranje tradicionalnim subjektima u gospodarstvu, nego igraju upravo u korist velikim eh, špekulantima. Također, stalno zanemarivanje e, štediša koji su predstavljali pokretače Europe još je jedan korak unatrag i zbog toga e, sa žaljenjem primjećujemo da idemo prema globaliziranom američkom modelu gdje ćemo uništiti realno gospodarstvo, a mali i srednja poduzeća prepustiti njihove sudbini. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Kicoš Đorđus. zato jer je gospodin Štugar Olaf e, nije nazočan. Hvala Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Inicijativa o kojoj je ovdje riječ smatram vrlo pozitivnom e, jer je to nadopuna našeg razvojnog modela. To je vrlo važno za Evropsku uniju e, navodno će time biti riješeni neki problemi, na primjer problem nedostatka dugoročnih ulaganja. Dakle, postupno se slika mijenja i perspektive se poboljšavaju. Na primjer, stabilizacijom bankovnog sustava i sanacijom banaka, e, smanjenjem troškova kapitala, odnosno troškova za poduzeća, e, može se očekivati poboljšanje i za rubne zemlje međutim investicije u irskom i irskoj i portugalu su u padu i a e, euro se vratio na jedan realni kurs imamo daljnje inicijative kao što je junckerov plan i ova lamasurova inicijativa tako ću je nazvati E, mijenja sliku sad je ljevica na neki način bez teksta što se tiče ovog novog e, razvoja e, situacije i čak i euroskeptici su zanjemili, nisu računali s tim da će nam e, vremenom e, situacija biti sve bolja, a ne sve gora. Dakle, e, dugoročne gospodarske prognoze se poboljšavaju i neke zemlje članice sada imaju uspjehe, mogu izvijestiti o uspjesima Naravno, šume ima izvjesnih problema, ali na dobrom smo putu. Hvala lijepo gospodin Fernandez e, na jednu minutu ima riječ. Dobar dan. Hvala lijepa, dragi kolege. Želim najprije čestitati gospodinu Lamasuru na odlično odrađenom poslu, na ovom izvješću. Mislim da to otvara vrata novim metodama financiranja što nam je potrebno u Europi. Ova nova faza e, u koju ulazimo e, naglašava gospodarski rast i ulaganja. Međutim, ne smijemo zaboraviti e, ove godine rezova koje su iza nas e, imali smo vrlo uzak pogled na ekonomsku politiku i Europa je zapravo spriječila na neki način e, svoj gospodarski oporavak. E, zato ovaj projekt fondova za dugoročno ulaganja se mora kombinirati sa drugim mjerama kao što je Junckerov plan. Na taj način ćemo osigurati e, toliko neophodna ulaganja i kanalizirati ih u pravom smjeru kako bi realno gospodarstvo e, ponovo ostvarilo e, rast. E, moramo osigurati da se tržišta kapitala oporave kako bi svi ti elementi skupa osigurali pravi gospodarski rast za Europu i kako bi se stvorila nova radna mjesta i povećala potražnja kako bi se osiguralo da povećamo ulaganja. Hvala. Hvala. Gospodin Džambanski ima riječ na jednu minutu. Hvala. Ovo izvješće postavlja niz pitanja. Dugoročna ulaganja su važan instrument kojemu je svrha omogućiti uključiv i dugoročan rast, a to je u skladu sa ciljevima Europa 2020. Dugoročna ulaganja treba usmjeriti u neuvršena poduzeća i također mala i srednja poduzeća i ona trebaju doista biti dugoročna dugoročna sredstva trebaju financirati realno gospodarstvo i provođenje europskih politika. Ovi fondovi će također ulagati i u nelikvidna sredstva koja je, kojima je teško trgovati i cijenama se mora osigurati da, se te da ta imovina može trajati kao i cijeli životni ciklus dugoročnih fondova trebamo obratiti pozornost na mogućnosti kratkoročnih i srednjeročnih ulaganja za mala i srednja poduzeća. Hvala. Gospodin Jakočić ima riječ. Je ključna riječ za naš izlazak iz krize sinergija. Jedino sinergijom svih mehanizama mi možemo izvući Europu iz ovoga stanja, Mnogi zemalja članica koje su već u izlasku iz krize

jedan od onih koji ovdje žele izraziti svoju podršku u uvjerenju da će prije svega ova sredstva u dugoročnom fondu biti potpuno otvorena i lako pristupačna za srednja i mala poduzeća jer i njih moramo uključiti u ovaj dugoročni fond. Hvala. Gospodin Vegas ima riječ na jednu minutu. U Europskoj uniji imamo ozbiljan problem koji proizlazi iz činjenice da gospodarski subjekti ne prepoznaju oporavak Europske unije. Možemo govoriti o pametnom rastu ili čemu već želite, ali zapravo je činjenica da postoji jedna neoliberalna politika koja se temelji na slobodnom kapitalu, a ako tržište ne funkcionira onda neće niti ulaganja. Ne možemo zamisliti da će tržišni instrumenti to riješiti. Pogledajmo što je Europska središnja banka tu učinila. Eh, iz povijesti možemo naučiti da ćemo krizu nadvladati samo ambicioznim programima javnih ulaganja, što će državi dati glavnu riječ kada je riječ o oporavku gospodarstva. Hvala. Eh, Sljedeća riječ eh, ima kolega eight na jednu minutu. Uvaženi kolege, 2008. godine počela je financijska kriza čije posljedice i danas osjećamo. Premda je kolega iz Europskih pučana rekao da je sve u redu privatni bankarski sustav gotovo da ne financira realno gospodarstvo, posebno mala i srednja poduzeća. Nakon toksičkih e, proizvoda potrebno je da se da se spriječe spekulacije i da se osiguraju dugoročna ulaganja. Stvaranjem fondova za dugoročna ulaganja e, to je nešto što treba pozdraviti. Međutim, e, bilo bi dobro da postoje snažnije kontrole. Primjerice ovih 60% ulaganja u dugoročne instrumente je nedovoljno. Što je s onih 30% e, koliko bi trebalo financirati realno gospodarstvo? Osim toga, postoji mogućnost da se iziđe e, prije završetka projekta, što bi moglo ugroziti funkcioniranje tih fondova. Isto tako nisu Priječeni agresivni ulagači koji mogu e, kupiti e, dionice malih i srednjih poduzeća. Mi ćemo e, dakle u iščekivanju danjeg razvoja događaja biti suzdržani. Hvala. Sljedeći riječ kolega Hejs. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim na početku pozdraviti gospođu povjerenicu ovdje u Europskom parlamentu. Želim čestitati gospodinu Lamassuru na njegovom uspješnom radu na ovom prijedlogu. Zajedno sa Junkerovim planom i novim fondovima za strateška ulaganja vidimo da Europa izlazi iz ove strašne krize u kojoj je 20% ulaganja odljevano iz Europske unije nakon propasti Lehman Brothersa 2008. godine. No sada trebamo pružiti sigurnost. Imamo sredstva u mirovinama, u osiguranju eh, koja će se uložiti u dugoročne projekte, ali tu se traže dvije stvari. Dakle, sigurnost, odnosno povratna ulaganja i također sigurnost kada je riječ o projektima u koje će ulagati. Ono što je u Europi sada potrebno, gospodine predsjedavajući, je upravo razdoblje sigurnosti. Sama je povjerenica i rekla da od sada do 2020. ćemo morati potaknuti ulaganja u iznosu između 1000 i 2000 milijarde eura. I to nam je potrebno kako bismo uvjerili tržišta u to da mogu ulagati dugoročno sve ono što nam je potrebno. I na kraju, kako se poboljšava proračunska situacija i općenita situacija, bit će sve više kapitalnih projekata. Trebamo se što brže okrenuti kapitalnim tržištima zato jer će nam to omogućiti ovu sigurnost koja nam je potrebna. Hvala. Dopuštate li pitanje kolege Rujbega? Ponavljam pitanje na engleskom. Dopuštate li pitanje gospodina Rujbega, gospodine Hayes? Izvolite kolega Rubeg. Hvala lijepa. Želim kolegu Heza pitati. E, kod banaka trenutno leže E, mnogi projekti koji se ne mogu realizirati e, jer ih banke ne žele financirati. Da li vidite mogućnost da profitabilni projekti koji bi povećali zaposlenost, ali e, je potreban rizični kapital, da će ih se moći financirati na ovaj način, odnosno iz Junkerovog plana? Da, potpuno se slažem da mogu imati koristi od Junkerovog plana i ako možemo nešto naučiti od SAD-a kada je riječ o rizičnom kapitalu, oni se njime koriste na daleko strateški način nego što to mi činimo u Europi. Dakle, zašto uspješna poduzeća u Europi često kupuju američki rizični kapitalisti i pretvaraju ih globalna poduzeća, a mi ih gubimo ovdje u Europi. Dakle, financiranje rizičnim kapitalom je ključan način za pokretanje europskog gospodarstva i tu se slažem s vama. Hvala kolega Hejs Na jednu minutu riječima kolegica Gil. Hvala. Fondovi za dugoročna ulaganja će omogućiti uštede i ostvarenje dugoročnih ulagačkih projekata. Naročito tu treba povezati infrastrukture i izgradnju e, takve infrastrukture u Europi 2020. Trebamo usmjeriti ta sredstva u projekte i stvaranje radnih mjesta, dakle u realno gospodarstvo. Zbog toga je šteta što vijeće nije podržalo zahtjev parlamenta da se 60% ulaganja usmjeri u europske projekte, a E, također nam trebaju veće mjere za male ulagače koji su spremni uložiti u fondove. Fondovi su također spomenuti u zelenoj knjizi Europske komisije i trebamo doista odgovarajuća sredstva kako bismo podržali financiranje na tržištu europskog gospodarstva. Također je važna revitalizacija tržišta sekuritizacije, no također potpuna standardizacija, transparentnost, odgovarajući kapitalni zahtjevi i također trebaju biti dostupni kao informacije o kreditnom riziku. Želim zahvaliti gospodinu Lamasuru i također talijanskom predsjedništvu, predsjednik prekida. Hvala. Riječ ima kolegica Lopez Bermeho na jednu minutu. Dobar dan. Hvala gospodine predsjedavajući. Europska unija i dalje inzistira na liberalizaciji tržišta kapitala kada se još osjeća učinak krize i to čini novom vrstom ulagačkih fondova što će omogućiti da velike grupacije anonimnih ulagača uđu također i u javnu nabavu. Oni koji mogu osigurati dugoročne ugovore, zapravo su javni ulagači i zapravo e, treba nam diskrecija u korištenju fondova. Mi dovodimo u pitanje samo korist ovoga fonda kada bi država ili banke mogle bolje ulagati u takve inicijative. Dakle, financijska liberalizacija ide ruku pod ruku sa privatizacijama, no mi želimo ceste e, zatvore ili bolnice i ne želimo da oni padnu u ruke kapitalistima koji nemaju nikakve veze sa općim dobrom. Europa nije Europa financija nego Europa radnika. Hvala. E, na jednu minutu kolega Rujbih. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao e, član odbora za proračun naravno da mi je važno u okviru e, preuzimanja obaveza da budemo fleksibilni, ali ne i što se tiče plaćanja. najkasnije na kod revizije na pola e, trajanja mora se pogledati odakle sredstva dolaze. Moj prijedlog bi bio da se od strane zemalja e, članica kod e, razmisli o davanju licenci na primjer za frekvencije za mobilni mobilnu telefoniju od tih sredstava bi zemlje članice onda mogle ulagati u Europsku investicijsku banku i u fondove kao vlastiti kapital kako bi e, e, to bi ostao e, kapital zemalja članica ali time bi se moglo financirati europske projekte odnosno moglo bi se vršiti plaćanja dospjela plaćanja također bi se kroz naknade za korištenje infrastrukture mogli ostvariti, prihodi kako bi Europska unija bila u stanju plaćati dospjele obaveze u budućnosti. Hvala gospodine Rubik. Sada gospodin Liberacki na jednu i pol minutu ima riječ. Hvala. Gospodine nama Sur, Vaše izvješće zaslužuje pohvalu i našu potporu. I želim još nešto dodati. Govorili smo o različitim preprekama ovdje zato jer imamo nepotpuno jedinstveno tržište i imamo različite fiskalne sustave u zemljama članicama. Ja predlažem da se ne usredotočujemo na razlike nego na ono što možemo zajedno učiniti. Trebamo promijeniti te sustave i trebamo primijeniti više europske metode. Evo, zato se ne trebamo žaliti što nema ulaganja, nego trebamo upravo potaknuti ulaganja. Moj klub tu ima jasan stav. Mi podržavamo realno gospodarstvo i ulaganja u isto. Gospodin Rybih je rekao da su važna ulaganja u infrastrukturu, što naravno uključuje i prometnu infrastrukturu i to jasno ukazuje na naše potrebe do 2020. godine. Potrebno nam je 400 do 500 milijardi eura, a mi imamo 36 milijardi eura. Ako bismo tu razliku mogli pokriti korištenjem projektnih obveznica, to bi bilo doista izvanredno rješenje. Hvala kolega Liberacki. Kolegica Virkunen ima riječ. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Haluan kiittää. Hvala. Želim zahvaliti gospodinu Lamasoru na izvrsnom izvješću o europskim dugoročnim fondovima. Oni mogu doista odigrati važnu ulogu u izgradnji infrastrukture u rastu, a i u financiranju malih i srednjih poduzeća. Ja smatram da bi ovi fondovi trebali nadopuniti financiranje banaka što je zapravo najtradicionalniji, najuobičajeniji način za e, kreditiranje poduzeća. U Europskoj uniji moramo razraditi upravo bankovni sustav i tu se nameću dalje obveze bankama, no moramo omogućiti bankama da uspješno djeluju na tržištu. Dostupnost financiranja za mala i srednja poduzeća e, je tek umjerena. 70% zahtjeva za otvaranjem kredita ipak se odobrava. Tako da čini se da bankovni sustav uspješno funkcionira, no ipak u Europi nemamo velike mogućnosti privlačenja ulaganja, no unatoč tome ima e, investitora koji su zainteresirani za ulaganje u Europu i to je nešto što vrijedi pozdraviti. Hvala kolegice Vekonen. E, kolega Uhej ima riječ na minutu i pol. Hvala. Ja nisam jedan od euroskeptika koji žele uništiti Europu. Ja sam zastupnik kluba socijalista i demokrata koji vjeruje u Ujedinjenu Europu, no mi ne zabijemo glavu u pjesak i vidimo što treba promijeniti u Europi. Ne može postojati snažna Europa bez dugoročnih ulaganja. pol milijuna mladih ljudi je nezaposleno otvoreno priznajemo. Možete li zamisliti da ima pripadnike moje generacije u mojoj zemlji koji napuštaju moju zemlju stotinama tisuća zato jer ne mogu naći posao u Mađarskoj. Vjerujete li da Ujedinjena Europa može postati konkurentna u globalnom gospodarstvu i da je neizbježna reindustrializacija Europe zato jer ne smijemo zaostati za ostalima? I vjerujete li u dugoročna ulaganja? Ja vjerujem zato jer nam treba snažno gospodarstvo kako bismo poboljšali zaposlenost i stvorili sigurno društvo. I zbog toga vas molim, preklinjem vas da se sredstva u ovim fondovima iskoriste uglavnom u Europi, a ne u špekulativne svrhe. Ne smijemo zaboraviti niti na središnju i istočnu Europu i nemojmo ponovno dijeliti Europu na siromašne i bogate. Dakle, pričekajmo da ovaj projekt donese plodove. Hvala. Dopuštate li pitanje kolega Jakovčića? Izvolite. Kolega zastupniče, govorili ste o problemu nezaposlenosti mladih, o

horvát kollégám köszönöm szépen hiszen ön is. zahvaljujem hrvatskom kolegi na postavljenom pitanju svi znamo da je turizam područje koje zahtjeva dugoročna ulaganja i to može koristiti i malim i srednjim poduzećima u dugom roku. U uslužnom sektoru možemo otvoriti milijune radnih mjesta, a nadalje u globalnoj konkurenciji kada je riječ o turizmu Europa zaostaje za drugim destinacijama zato jer nema ulaganja i to je kritika koju možemo uputiti Junckerovom planu zato jer se u tom tekstu ne spominje turizam. Hvala kolega a sada gospođa Dančilan. Hvala. Kako bismo ostali konkurentni u sve globaliziranijem svijetu, u Europi trebamo mjere koje će osigurati dugoročno financiranje e, s jedne strane realnog gospodarstva, s druge strane korištenje točanih tokova na tržištu. Imamo e, rezerve likvidnosti, ali one se ne koriste dovoljno za dugoročna ulaganja zbog nedostatka povjerenja ulagača. Veliki izazov je povezati dugoročna ulaganja sa privlačnim projektima kako bismo to ostvarili Europska unija mora riskirati kako bi potakla ulagače na pokretanje dugoročnih projekata u transportu, komunikacijama, u energetici ili u obrazovanju kako bi se ti projekti pritvorili u vrijednosne papire, u imovinu i tako dalje i vidjet ćemo učinke toga ako budemo više ulagali, Europa će biti bogatija, naprednija i imat će veću zaposlenost. Pozdravljam prijedlog komisije kada je riječ o prekograničnom okviru za dugoročna ulaganja zato jer Europa ne smije imati unutarnje granice, a ona je izvrsno tržište za takve projekte koji će koristiti i europskim građanima u pograničnim područjima, a i ne samo tamo. Hvala kolegice Dančila. Na jednu minutu i pol ima riječ kolegica Kajli. Dopustite mi da Također pozdravim ovu važnu inicijativu europskih fondova za dugoročno ulaganja i želim izraziti svoje uvjerenje da ova ulaganja uz alternativne izvore ulaganja su važne za e, rast gospodarstva za razliku od Junkerovog plana koji je protucikličan i e, ne donosi tolike koristi. Dakle, možemo e, ostvariti veći efekt multiplikatora uslijed ulaganja u realno gospodarstvo, a također to će omogućiti veću ravnotežu između tih postignuća i također dobave sredstava među onima što se namjerava financirati zapravo e, se obraćamo malim i srednjim poduzećima i e, trebamo što više proširiti razne mogućnosti financiranja i trebamo također razmotriti podjelu portfelja kada je riječ o mogućnostima ulaganja. Dakle, ne smijemo se samo usredotočiti na portfelje malih i srednjih poduzeća, nego i na e, zemljopisne čimbenike i to ne smije utjecati na ulaganja i tu pravna struktura ne smije imati nikakvog utjecaja. Hvala kolega Paji na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem gospodinu Lamasuru na izvješću. Ovi fondovi za dugoročna ulaganja su prijedlog za novi financijski okvir što omogućuje privatnim poduzećima da ulažu u e, realno gospodarstvo i otvaraju nova radna mjesta. Želim podsjetiti e, koliko su nam važna javna ulaganja u svrhu suzbijanja deflacije i e, financiranje strateških ulaganja jer javna ulaganja ne smiju samo jamčiti za rizik privatnog sektora. Međutim, e, želim ovdje inzistirati na važnosti toga da se izbjegnu spekulacije i tržište kapitala mora imati e, odgovarajući nadzor. Također je bitno reći što infrastruktura kada govorimo o privatnim ulaganjima u okviru ovoga programa. Ovi novi fondovi trebaju ulagati u produktivne proizvode, e, a ne u neproduktivne proizvode kao što je tržište nekretnina što može dovesti do E, spekulacije i neće doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Na kraju želim reći da je bitno da isto tako portfelj ne može biti u državi koja e, ne ispunjava sve zahtjeve u području borbe protiv poreznih oaza. Hvala. Gospodin Goltieri, ne vidim ga, pa prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Želim samo reći da je odbor za pravna pitanja jučer navečer svoje izvješće